Molim vas, e, htjeli bismo početi sa obrazloženjem e, glasovanja. E, gospodin Dalton, imate riječ. Hvala. Pod vodstvom mog sunarodnjaka Roba Weinreita, Europol će sada postati mjesto za podjelu informacija iz obavještajnih područja. Danas smo dakle dali novi dobrinu turizma, a radit će se na razini e, ka, europskoj kao i nacionalnoj. I e, na taj način će se sprječavati e, regrutiranje džihadista putem interneta, jer u prvih šest mjeseci ove godine preko 17.000 1700 e, zahtjeva je bilo da se određen sadržaj skine s interneta. Dakle, bit će to i dalje e, za Europol mogućnost da bude ključno tijelo za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala. E, hvala, ali kolege, molim vas lijepo da ne budete glasni kako smo mogli saslušati kolege. Gospođa Morvaj sada ima riječ. kao i institucija za političku suradnju u Europi, Europol, je nešto poput profilakse, profilaktičnog instituta koji se bori protiv terorizma, trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi. Nemojte misliti, drage kolegice i kolege, da je sada došao trenutak da će, nam, da će ovdje doći rukovodstvo Europola i položiti nam račune vezano za ono što su učinili sa novcem kojeg su dobili od poreznih obveznika. Primam e, dopise građana u kojima me oni pitaju čemu služi Europol. Da li možda, da li možda europska tijela za provedbu zakona, politička tijela E, zapravo žele da se događaju teroristički napadi. Što može Europol dokazati da je poduzeo protiv trgovine ljudima, e, razbijanja krijumčarskih mreža? Postoji mnogo tekstova, riječi, ali bez rezultata. Hvala, gospodin li ima riječ. Ja sam glasao za ovo izvješće jer sam uvjeren da u današnje vrijeme je potrebno e, da tako postupimo. Ja nisam zato da se stvaraju nove institucije. Ja sam recimo protiv otvaranja Europskog državnog e, Europskog tužiteljstva E, ali ovdje ne stvaramo nikakvo novo tijelo, već se e, borimo protiv kriminala. U budućnosti Europol bi trebao dati različitim tim ustanovama informacije vezane za organizirani kriminal i za borbu protiv terorizma. Kako bi Europol to mogao učiniti, onda mora prikupiti podatke iz različitih država članica. Slažem se dakle s tim prijedlogom i dobro je da ojačamo posebnu jedinicu za borbu protiv terorizma koji ima Europol kako bi se ostvario taj rezultat. Gospođa Makove ima riječ. Hvala lijepa. Jači mandat Europola je nešto što je izravno vezano za sigurnost naših građana obavezno je da Europol može na suvremeni način raditi e, po pitanju obradih podataka. To je nešto što je važno kako za privatne tvrtke, tako i za međunarodne e, organizacije. E, potrebno je da se dobro surađuje na nacionalnoj i europskoj razini ako se želi boriti protiv organiziranog kriminala. Ustanovila sam da 23 europske države ne šalju ažurirane informacije bazi podataka Europola, primjerice bazi podataka za šengensku zonu. Što znači da šengenska baza podataka ne sadrži sve one informacije vezane za osobe koje bi mogle napasti Europu ili pak biti dio džihadističke skupine. Tražim dakle da države članice ispune obveze i da šalju podatke u e, bazu Europola. Gospodin Hanan. Hvala lijepa. Stalno govorimo da e, zločin ne poznaje granice. Pa to znamo. Ali e, prije su države iz Europe surađivali na međunarodnoj razini. Postoji Interpol, postoje i međunarodni sporazumi. To je nešto što postoji na svjetskoj razini, ali ova rasprava je nešto drugo. Europol, kao što su autori priznali, je zapravo stvaranje federalnih policijskih snaga. To nisam ja rekao, to bi, bi trebao biti svojevrstan europski FBI. Dakle, moramo gled, birati između asocijacije ili pak apsorbiranja e, suradnje ili prisile. Hvala, gospodin Mamikins ima riječ. E, puno hvala. Uredba što je predlaže vijeće poboljšat će sustav obrade podataka koji postoji u Europolu. Iz tog razloga kada ovaj dokument stupi na snagu u svibnju 2017. godine, ta će agencija postati puno učinkovitija. Postoji zaista puno veći potencijal kako bi se povećala učinkovitost te agencije. Osim toga, Europski parlament kao i nacionalni parlamenti moći će nadzirati rad Europola u okviru specijalne radne skupine. Povećat će se također i proračun, što znači da će razmjena podataka biti bolja. Hvala. Gospodin Arnott. Mi svi želimo sigurnost, suradnju, želimo raditi zajedno sa organizacijama kao što su Europol i mnoge druge. Mnoge brine zbog toga što Europol nije dovoljno transparentan. Oni koji se zalažu da Brit, Velika Britanija ostale u Europskoj uniji naglašavaju da je to bitno radi sigurnosti. Međutim, naše obavještajne službe i e, Scotland Yard kažu da zapravo članstvo Europske unije neće tome pridonijeti, odnosno da to nije ništa što Britanci ne bi mogli napraviti i sami. Drugim riječima, sasvim je irelevantno i je po tom pitanju jesmo li mi ili nismo članovi Europske unije a za razmjenu informacija s drugim zemljama nije potrebno da budemo zemlja članica Europske unije. Možemo jako dobro surađivati s drugima, a nacionalna sigurnost je nešto što možemo puno bolje osigurati sami. Zato sam glasao protiv. Hvala. Ha, lijepa za gospodin Malo. Hvala E, predsjedniče. Ja mislim da je ovo dobra uredba jer ojačati Europol znači ojačati zaštitu građana Europske unije. I mislim da ovdje moramo slijediti vrlo stroge kriterije kako bi se podaci prikupljali na jedinstven način i naročito da bi smo se borili protiv onoga što se javlja u novim medijima, naročito na internetu gdje se vrbuju mladi ljudi koji onda završavaju kao teroristi, a terorizam je sada veliki problem u našem društvu. Ukratko ja sam glasao za i ponosan sam što je parlament to usvojio. Hvala, gospodin Polčak ima riječ. Hvala lijepa. Moram reći da je sasvim jasno da zločin ne poznaje granice i zato je isto tako važno da se surađuje na tom planu. Europol je ipak usprkos problemima počeo biti cijenjen. Treba dakle ojačati suradnju među policijskim snagama. Glasao sam za ovo izvješće. Mislim da to izvješće ne govori ništa o organizaciji federalne policije potrebno je ojačati suradnju, suradnja mora biti podvrgnuta određenim pravilima i e, drago mi je da izvjestitelj nije odustao od nekih pitanja i zato sam podržao ovo izvješće. Gospodin Kelly ima riječ. Hvala lijepa. Kao e, većina zastupnika i ja sam glasao za ovo izvješće i jako mi je drago da ga mogu podržati jer znači da mi sada u Europi imamo one instrumente koji su potrebni za borbu protiv terorizma i e, kaznenih djela e, koje vidimo na internetu. E, to samo nadopunjava kako ono što smo izglasali o evidenciji putnika i e, dakle, mi u Europi idemo napred i to je pozitivno. To znači da naši građani i da će naši narodi znati da će Europa u budućnosti biti sigurnija. Izdvajamo dodatne 2 milijuna eura za proračun Europola koje je potrebna i znamo tako da smo na pravom putu. Hvala. Hvala, a sada prelazimo na preporuku za drugo čitanje izvjestiteljice Vikstrom. Gospođa Morva ima riječ. Ovo ime nam zvuči vrlo poznato. Kaže se gospođa Wikstrom je odbila peticiju onih koji su e, preuzeli, podigli kredite u stranim valutama. To nije slučaj. Oni koji dolaze u Europsku uniju mogu biti korisna radna snaga ovdje i postoji potreba e, za istraživačima i studentima iz inozemstva. E, studenti istraživači iz trećih zemalja su visoko kvalificirana radna snaga i mogu predstavljati rezervu za europsku radnu snagu i Europi takvi ljudi trebaju. Draga gospođo Vikstrom, pitajte mađarske znanstvenike, istraživače, studente, e, mađarske nezaposlene E, pitate što se događa prema što napišete ovako ružne tekstove. E, Makovaj. Hvala lijepa. Istraživanja, razmjena e, studenata, staževi i tako dalje. Sve to nešto što će pripremiti mlade ljude za ovaj povijesni korak u naprijed koji je u današnje vrijeme potreban. Dakle, napravili smo važan korak jer mobilnost mladih ljudi vrlo je važna kako da bismo pospješili konkurentnost, tako i e, poboljšali kvalifikacije naše radne snage. Budemo li više konkurentni, znači će da imamo visoko kvalificiranu radnu snagu, rad koji će oni napraviti bit će bolji i na taj način će društvo napredovati. Otvoriti granice Europske unije za građane trećih zemalja znači da i dalje da moramo imati mjere e, koje su primjenjene za one koji dolaze tu studirati i da izbjegnemo da s njima dođu i teroristi. Hvala. Gospodin Postišov na riječ. Hvala lijepa. Ja ovaj tekst e, podržavam Mislim da je vrlo važno da se podrži načelo mobilnosti studenata i istraživača. Mi e, pokušavamo definirati jedinstvena pravila kako bi istraživači, e, znanstvenici i studenti iz trećih zemalja došli e, na, u Europsku uniju. Ja smatram da je to ispravno jer e, tako što i ojačava e, njihovu e, rad, oni će se dobro opraslovati, a ako ostanu u Europskoj uniji, bit će to na dobrobit europskog gospodarstva i to će omogućiti da europsko gospodarstvo bude konkurentnije u odnosu na SAD i Japan recimo. Hvala. A, e, kada gledamo na ove komentare, nema ćemo imati ovdje međunarodne granice i na taj način mi zapravo pozivamo na e, nezakonit ulazak u Europsku uniju. Naravno, ako svi insistirate na tome da u Europi više nema unutarnjih granica, već da to bude jedinstvena država, onda je to sigurno dobar potez. Međutim, morate imati u vidu da se e, što sve to za sobom povlači. E, to je slična stvar kao i euro, a 23. lipnja će Velika Britanija odlučiti želi li to ili ne želi i imamo li mi druge opcije, a mislim da imamo. Hvala gospodin Mamikins. Hvala. Svake godine milijuni državljana trećih zemalja dolaze na europski teritorij kako bi tamo studirali, volontirali i tako dalje. Mislim da je to izvrsno. Cilj nove direktive je da se uredba poboljša. Mislim da države članice će i dalje imati vlastite načela i pravila kako bi mogli kontrolirati te e, takav ulazak i izlazak sa Europske unije i na taj način mogu zaštititi i vlastite jezike što je pozitivno. Omogućiti studentima da rade na 15 sati je također pozitivno. Za stažiste minimalno bi oni moglo ostati, bi mogli ostati na šest mjeseci, iako bi države članice mogle produžiti taj period, a ja mislim da je to dobro. Sada gospodin Polčak. Hvala ojačati mobilnost mladih, razmjenu stažista i razmjene među stručnjacima je nešto što mogu podržati. Što se pak tiče pitanja sigurnosti, ne smijemo ispod, e, podcijeniti. Mora se na odgovarajući način kontrolirati ljude koji dolaze u Europsku uniju. Međutim, pitanja sigurnosti ne smiju spriječiti da dođe do e, razmjena e, studenata. Ja mislim da, da ne smijemo spriječiti da e, sveučilišta i istraživači imaju kontakte i da obavljaju razmjene. To je u cilju poboljšanja znanosti i to je pozitivno za europsku znanost i zato ja to preporučujem. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ovo su izvrsne preporuke koje mogu donijeti samo dobrog, ne samo za Europu, već i za zemlje u razvoju. Naravno, Unija je učinila mnogo, dugi niz godina i činila je mnogo za zemlje u razvoju, različitim oblicima pomoći, no mislim da sada moramo provesti ove preporuke tako da ljudi koji su talentirani, no nemaju priliku iskoristiti te talente u svojim zemljama, mogu doći u Europsku uniju kako bi provodili istraživanja, studirali, usavršavali se ili e, bavili se dobrovoljnim radom. A ako ostanu u EU bit će velika pomoć za EU ako se vrate u svoje zemlje tada će ponijeti sa sobom sva dobra iskustva i moći će pokrenuti svoj posao i slično. Ovo je izvrsna preporuka, hvala lijepa. Hvala. Sada prelazimo na prijedlog rezolucije vezano uz bržu provedbu kohezijske politike. E, gospođa zastupnica Morvaj. Takozvana kohezijska sredstva bi trebala služiti konkretnoj svrsi, a to je da manje bogate zemlje približe bogatim zemljama. To su svrsishodni prijedlozi. Na primjer, trebalo bi pomnije pogledati na koji način bi se moglo otvoriti više radnih mjesta na temelju tog novca i na taj način bi trebalo provjeriti da li korisnici tih projekata su informirani u dostatnoj mjeri ili ne. Ne bi bilo loše pogledati u kojoj mjeri su ljudi informirani, u kojoj mjeri sudjeluju u svim ovim projektima, jer čini mi se da samo prijatelji e, ljudi koji su u vladi e, su korisnici ovih sredstava i e, ta financijska sredstva Europske unije se distribuiraju, raspoređuju e, među korumpiranim ljudima, prijateljima vladinih krugova. To, bi, to je nešto što treba e, nestati. E, zastupnik Šogor. Što se tiče politike Europske unije, ona je takva da siromašnije države članice bi se trebale moći prilagoditi bogatim državama članicama. Postoje mnogi razlozi tome i ciljevi. Jedan od tih ciljeva je povećati konkurentnost Europske unije unutar EU-a, jer ne možemo govoriti o jedinstvenom unutarnjem tržištu ako između država članica postoje velike razlike, na primjer vezano uz infrastrukturu, kvalitetu usluga i slično. Kohezijska politika nije potpora, nije pomoć. Često vidimo da rukovodeći političari e, koriste taj pojam e, potpore i pomoći, a to nije točno. U istočnoj Europi zemlje se ne mogu dovoljno brzo prilagoditi bogatim zemljama i stoga sve manje građana vjeruje u projekte Europske unije. Nakon 2012. E, godine e, ima sve manje i manje novca na raspolaganju, a to, je, to, bi se trebalo biti u interes starijih građana. Lopez Bermejo, hvala gospodine predsjedniče. E, žao mi je što sam morao se suzdržati od glasovanja, no što se tiče kohezijske politike moramo ju razdvojiti od drugih ekonomskih sredstava. Ne možemo zahtijevati od javnog sektora fleksibilnost i svjesni smo toga da je kriza bila veliko opterećenje, a moramo primjenjivati nove strukturne oblike. To je glavni razlog nejednakosti u Europskoj uniji. Ne smijemo se zavaravati, europski fondovi su sve više i više oblikovani tako da europsko gospodarstvo na globalnom tržištu e, ima što bolju poziciju. No vidimo koje su posljedice tog privatiziranja e, u e, siromašnim zemljama. Europska politika može doći do određenih tržišta, ali ne može ponavljati prioritete kapitalizma. Mora se razvijati drugačiji socijalni model. Vidimo kako E, države članice i regije upravljaju tim fondovima, uopće ne uključuju socijalne partnere, ne slušaju želje građana e, i na taj način oduzimaju sredstva privatnim poduzetnicima. E, Makoveji, hvala lijepa. 360 milijardi eura je dodijeljeno za razdoblje između 2014. i 2020. što je jedna trećina proračuna EU-a u razdoblju od 2007. do 2013. godine bilo je velikih problema vezano uz provedbu projekata kojima su e, bila namijenjena ta sredstva u određenim državama članicama, prvenstveno zbog nedostatka kapaciteta nekih tijela vlasti i informacija za korisnike tih sredstava. E, postupak bio iznimno birokratski, dugo je trajao, Proces nabave je također e, bio izložen korupcijama zbog nekompetencije ljudi koji su se bavili e, tim postupcima. Zbog toga pozdravljam inicijativu komisije da se uspostavi neovisna skupina stručnjaka koja će nadzirati pojednostavljivanje tih postupaka kako bi se došlo do europskih, europskog novca. Prvi korak je pojednostavljivanje, drugi korak je transparentnost. Svi moraju znati tko zahtjeva koliko, koliko se to košta košta i koliko dobro funkcionira. Hvala. Mamikins. Hvala gospodine predsjedniče. Kohezijska politika koja je nama poznata je jedna od najvažnijih politika Europske unije. Postoje država članice, uključujući moju državu članicu Latviju, koje svake godine ne mogu doći do tog novca zbog birokratskih prepreka i zbog nedostatnog informiranja. To e, usporava razvoj u mnogim sektorima, stoga se prilima koji su pozvali komisiju i države članice da pruže više informacija korisnicima tih mogućih prilika. Moramo racionalizirati funkcioniranje sustava, pojednostavniti ga. U svakom e, proračunskom razdoblju svaka država članica e, ima dodijeljena sredstva koja ako ne iskoristi tijekom sljedećeg razdoblja programiranja će dobiti manje novca. Ovo je dobro izvješće, glasovao sam za gospodin Poličak. Hvala lijepa. Točno je da kohezijska e, politika ima neke boljetice, ima previše administracije, previše zahtjeva. Sasvim sigurno kohezijska politika se dovoljno ne usmjerava prema rezultatima, već je previše formalna. Međutim, ja sam uvjeren da je ta politika e, na koju Europa mora biti ponosna. Jer ako se smanje razlike e, da među različitim e, europskim regijama, onda znači da je to dobra politika. Moramo ipak naći načina da se pojednostavni korištenje europskih fondova. Treba reformirati kohezijsku politiku. Hvala. ...zastupnike Theričke. E, vezano, upravo smo imali lokalne izbore u Ujedinjenoj Kraljevini i e, e, radnoj snazi je rečeno da nema, ne postoji novac za muzeje, kazališta, knjižnice, a istodobno te iste političke stranke podupiru potrošnju milijuna novca poreznih obveznika u okviru kohezijske politike. To je sramotno. Ti ljudi e, neprestano se tuže da nema novca kod kuće, neprestano šalju novac za e, preraspodjelu u unutar Europske unije. Ja sam protiv upravljanja Europske unije. Glasovao sam protiv ove mjere da se više troši na kohezijsku politiku i uvijek ću biti protiv toga da Europska unija troši novac poreznih obveznika Ujedinjene kraljevine na ovaj način. Zastupnik Kelly. Hvala gospodine predsjedniče. Glasovao sam za ovu preporuku i uistinu mislim da ovo izvrsna politika. Kohezijska politika je izvanredna ideja Oko 33 milijuna eura milijardi eura e, se namjenjuju ovom razdoblju i e, nadam se da ćemo nastaviti sa tom politikom i nakon isteka tog razdoblja vidimo koliko toga dobroga je napravljeno europskim novcem. Isto tako vidimo da bogatije zemlje, bogatije regije pomažu siromašnim regijama. Kada se Irska priključila Europskoj uniji, bili smo vrlo siromašni, primili smo novac od zajednice i sada postupno smo postali jedna od najbogatijih zemalja u Europskoj uniji. Zahvaljujući novcu smo se mogli razvijati. No postoji nešto što sam uočio. Moramo e, se baviti višom razinom publiciteta kako bismo objasnili ljudima koliko je dobroga učinila ova politika. Hvala. E, sada prekidamo s radom do 3 sata popodne.